pitanja. Izvolite, gospođo Bratušek. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da vam se zahvalim na postavljenim pitanjima i na tome što ste mi dali mogućnost da na njih odgovorim. Zahvaljujem e, gospodinu Junkeru koji mi je dao tu mogućnost da budem danas u ovoj dvorani. Dopustite mi da kažem nekoliko riječi o viziji energetske unije, te da vam dam također i neke konkretne podatke. Situacija u kojoj smo se našli nameće nam reakciju. Nakon krize 2009. godine nismo bili dovoljno napravili kako bismo zajamčili veću energetsku sigurnost po pitanju opskrbe. Moramo imati takvu jednu stabilnu energetsku uniju koja mora imati ciljeve usmjerenika ka budućnosti. U osnovi potrebna nam je i klimatska politika koja će biti usmjerena budućnosti. Tu su ciljevi jasni. Prije svega trebamo ostvariti ciljevi za 2020. godine 20% manje stakleničkih plinova, imati 20% obnovljive energije i e, smanjiti za 20% energetsku potrošnju. Ciljevi za 2030. godinu su sljedeći 30% smanjenja potrošnje energije i tu zaista imamo veliku priliku da primjenjimo projekte e, smanjenja energetske potrošnje. Time će se otvoriti nova radna mjesta i omogućit ćemo zeleni gospodarski rast. Naš drugi cilj je da se 20, za 27% poveća kvota, odnosno da imamo kvotu od barem 27% obnovljive energije. Ciljeve o kojima smo govorili za 2050. godinu Mislim da ćemo te ciljeve e, za te ciljeve pridobiti i e, druge zemlje. I tu bismo dalje trebali nastaviti sa smanjenjem emisije. Osnovni elementi energetske unije su prije svega bolje funkcioniranje unutrašnjeg tržišta. Zato nam je potrebno da imamo bolju infrastrukturu. Moramo imati međusobno bolju povezanost energetskog sektora. Moramo povećati i konkurentnost. To je važno kako za naše gospodarstvenike, tako i za građane. Što se pak tiče prijelazka na E, energiju, odnosno gospodarstvo gdje će se manje, e, gdje će biti manje emisije ugljika. To ćemo postići uz obnovljivu energiju i bolju energetsku učinkovitost. To su dva cilja koja će nam omogućiti da i smanjimo ovisnost o uvozu energenata. Morat ćemo ojačati zajedničku djelatnost kako bismo to ostvarili i to e, moramo zajednički djelovati pred međunarodnim partnerima. Imaćemo dakle tu e, veći značaj, veći teret. To ćemo moći uspjeti ostvariti samo budemo li imati zajedničke stavove. budete li mi to omogućili, ono što ću morati žurno napraviti jest pripremiti plan za izvanredne situacije. To ću trebati pripremiti za budućnost i za slučaj da e, u Europi ne bude dovoljno plina moji suradnici već pripremaju taj dokument koji bi trebao uskoro biti dostupan. Uvjerena sam da viziju imamo, da imamo i ciljeve. Imamo također i put koji će nam omogućiti da ih ostvarimo. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo Alenka Bratuše. Gospođo Bratuše, hvala vam na završnoj riječi. Hvala kolegama iz odbora Envi i odbora ITRE. Hvala također i svima onima koji su danas bili nazočni ovom saslušanju u dvorani kao i onima koji su ga pratili putem interneta. Samo nekoliko informacija. Večeras u 20 sati sastanak koordinatora odbora ITRE, a sutra ćemo se svi sastati, svi članovi odbora ITRE, na saslušanju u 10 ujutro saslušanju gospodina Jirkija Katajnena. Puno hvala. Evo i nekoliko dodatnih informacija. Oprostite, moram još nešto dodati. Dodatne informacije za kolege iz odbora Envi. Naš sastanak e, koordinatora s ciljem procjene ovog saslušanja održat će se od 19.30 do 21 sat. A nakon toga započeći zajednički sastanak koordinatora dvaju odbora ITRE i ENVIA od 21 do 22 sata. Hvala lijepa.